Bene. Eh, signore e signori, eh, se vole, eh, I will speak in Italian, so... Dame i gospodo, govorit ću na talijanskom, tako da vas molim da savete slušalice. Želim otvoriti saslušanje odbora za kulturu i obrazovanje, mlade i državljanstvo, građanstvo. I želim pozdraviti odmah na početku kandidata za povjerenika gospodina Tibora Navračića. Kao što gospodin Navračić zna, ovo saslušanje je za nas od posebne važnosti, ali ne samo za odbor za kulturu i obrazovanje kojim ja imam čas predsjedavati, nego i zbog prisutnosti kolega iz odbora ITRE i odbora PETI. ITRE je pridruženi odbor, a PETI je pozvani odbor. Hvala kolegama na sudjelovanju. Ovo raznoliko slušateljstvo ne samo da pokazuje da kultura i kreativnost imaju i vlastitu vrijednost upravo kao kultura i kreativnost, nego da imaju i vrijednost u gospodarskom smislu i u društvenom smislu, a isto tako politika obrazovanja i usavršavanja i politika za mlade i politika europskog građanstva moraju biti e, u žarištu Europske strategije za 2020. godinu. To su za nas e, ključne teme za konkretno ostvarenje i provedbu dijelo načela ugovora Europske unije, ali isto tako na taj način pokazujemo kakvu viziju razvoja imamo i također kakvu viziju naše budućnosti i ljudskog e, razvoja. Kao što ćete i sami uvidjeti, gospodine Navračić, mi ne možemo podcijeniti i zanemariti upite koji su nam došli od brojnih građana i vaše zemlje i drugih europskih zemalja i nadam se da ćete vi imati prilike odgovoriti na njih e, i također nadam se da će se ovo zašto e, sranje odvijati u općenitom ozračju međusobnog razumijevanja i također otvorene vizije kulturne i obrazovne politike i također s obzirom na vašu osobnu neovisnost u obavljanju dužnosti, obnašanju dužnosti povjerenika Europske komisije. E, sada ću vas uputiti u predviđeni postupak za odvijanje ovoga saslušanja. Kao što znate, smjernice za saslušanja kandidata za povjerenika nalaze se u dodatku 16. poslovnika Europskog parlamenta u kojem stoji da parlament ocjenjuje kandidate za povjerenika na temelju njihovih općih znanja, zalaganja za Europsku uniju i na temelju njihove osobne neovisnosti. Također ocjenjuje njihove poznavanje budućeg resora i njihovu sposobnost za komunikaciju. Kandidat za povjerenika i zahvaljujem na tome, je već dao svoje odgovore na jedan preliminarni upitnik i njegovi su odgovori u pisanom obliku podeljeni svim članovima na svim jezicima i također se nalaze u dokumentaciji za ovaj sastanak uz njegov životopis. Sada predlažem da organiziramo saslušanje na sljedeći način. Na početku će kandidat za povjerenika gospodin Navračić imati mogućnost davanja uvodne izjave u trajanju do 15 minuta. Zatim, nakon nove uvodne izjave, kao što znate, zastupnici će moći postaviti 45 pitanja Rasprava će se odvijati prema takozvanom ping-pong načelu, odnosno u trajanju od tri minute e, imat ćemo vremena za pitanje od dvije minute i odgovor od jedne minute. Želim vas podsjetiti da će prva pitanja postavljati predstavnici klubova zastupnika i neovisni zastupnici. I također vas podsjećam da odbor ITRE koji sudjeluje kao pridruženi odbor u ovom saslušanju sudjeluje, dakle kao što sam rekla kao pridruženi odbor, a e, odbor peti kao pozvani odbor. Nakon što završimo sa krugom pitanja i odgovora, gospodin Navračić će imati prilike uzeti riječ na pet minuta za zaključnu izjavu. Imamo prevođenje na 23 jezika kako bi svi govornici mogli se služiti vlastitim jezikom. Nažalost, nemamo simultani prijevod za malteški jezik i zbog toga mi je žao. Ispričavam se kolegama. Rasprava se prenosi putem web streaminga na eh, web stranici parlamenta gdje će se također kasnije naći i snimka samog saslušanja. Prije nego što počnete moram vas podsjetiti da, budući da imamo simultani prijevod, da ne govorite prebrzo. I sada još jednom eh, pozdravljam gospodina Navračića kojemu dajem riječ na 15 minuta. Izvolite. Drage predsjednice, gospođo Kosta, potpredsjednici, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Počećen sam što sam s vama večeras. Danas više nego ikada vi, Europski parlament i vaši članovi, ubličujete novu Europsku komisiju. Želim reći nekoliko riječi o tome zašto sam sretan što sam s vama danas. Biti povjerenikom znači zalagati se za Europu. Biti povjerenikom znači predstavljati europske interese i nikakve druge. Biti povjerenikom znači služiti europskim građanima. Za mene je velika čast odgovoriti na ovaj poziv. Kao što znate, ja znam da su odnosi između Europske unije i Mađarske prošli e, vrlo težak, vrlo teško razdoblje. Nismo se slagali o nekim važnim pitanjima i svađali smo se e, glasno i uporno dugo vremena. Ali jedna od velikih vrlina Europske unije je što nam daje prostora da riješimo teškoće i da riješimo otvorena pitanja i to otvoreno, demokratski i na miran način. Radeći kroz nesporazume, koliko god oni teški bili, to nas jača kao pojedine države i kao uniju. I na koncu ujedinuju nas iste europske vrijednosti ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava. To su vrijednosti kojima, koje osobno i duboko poštujem. Večeras želim s vama podijeliti svoju viziju za obrazovanje, kulturu, mlade i građanstvo. Želim govoriti o poslu koji ćemo morati zajedno obaviti. Ukoliko pogledate novinske naslove, možete, može vam se učiniti da ovaj moj portfelj nije među najvažnijima, međutim ja se s tim ne slažem. Što je važnije nego budućnost naših mladih? Koji su problemi važniji nego nezaposlenost mladih, koja ostaje iznad 50% u nekim zemljama? Koja je zadaća važnija od one da se našim budućim generacijama da najbolji početak u životu? što je važnije Europskoj uniji, dragocjenije nego vlastita kultura i osjećaj identiteta. Ove, koje sektore trebamo vi bolje zaštititi nego kulturu i kreativne industrije? Što je Europa nego zajedničko nasljeđe, zajednica zajedničkih vrijednosti? Uvaženi zastupnici, Vjerujem da je naš portfelj vitalan poput e, i važan poput svih ostalih. Ukoliko želimo ponovno izgraditi gospodarstvo koje je pošteno i koje je održivo, moramo početi sa obrazovanjem. Moramo naše mlade pripremiti za multikulturalni i brzi svijet. Ukoliko želimo da naši umjetnici, stvaratelji stvore slušatelje diljem Europe i svijeta, moramo im pružiti instrumente kojima, mogu, e, kojima, kojima se mogu poslužiti i kojima mogu procvjetati u digitalnom razdoblju. Kada pogledamo obrazovanje, kulturu, sport i demokratsko uključivanje, to znači aktivirati naše potencijale kao ljudska bića. Kao ljudska bića nalazimo smisa u odnosima sa drugima, postajemo cjeloviti jedino kada damo doprinos u nečem što je veće od nas. Politike u našem portfolju, portfelju se ispunjavaju na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To one su što bliže našim građanima i to je nešto što bi trebalo tako i biti. Međutim, slažem se i s vama koji velite i vjerujete da Europska unija u tom smislu može odigrati vodeću ulogu. Moramo pomoći našim zemljama članicama i našim dionicima da odgovore na izazove koji su nalaze pred nama. Želimo modernizirati naše obrazovne sustave, počevši od najranije mladosti do postdiplomskih studija. Želim se osigurati da imamo motivirane i dobro sposobljene nastavnike koji će biti prepoznati i cijenjeni u društvu. Želim škole i sveučilišta da prihvate nove tehnologije i nove načine podučavanja i učenja. I također želim da postignemo i dostignemo ciljeve iz strategije Europa 2020. Da što više studenata završava svoje školovanje i da ih što manje napušta školovanje. Mlada osoba koja napusti školu bez kvalifikacija već se susreće sa velikim društvenim problemima i prije nego što je njegov život zapravo počeo. Dragi kolege, moji prioriteti u sljedećih pet godina su jasni. Prvo, obrazovanje treba biti u centru naših planova za stvaranje radnih mjesta i rasta. I zato me Jean-Claude Juncker zamolio da podržim paket za investicije koje ćemo e, predstaviti u sljedeća tri mjeseca. Danas želim da ispunjamo ove, da ispunjavamo ciljeve ne samo na početku mandata, već svake godine kada komisija bude, bude izrađivala preporuke za zemlje članice. To znači izvršiti pritisak na naše vlade da investiraju u učitelje i nove tehnologije u učionicama, da moderniziraju metode učenja, metode podučavanja i kurikulum. Također želim da se u zemljama članicama poprave javne financije kako bi se zaštitile investicije u obrazovanje i usavršavanje. Drugo, Želim se osigurati da naše kulturalne i kreativne industrije mogu procvasti u digitalnom svijetu. Europa je u vrhu kada se radi o kreativnim sadržajima. Time se moramo ponositi. I danas želim reći da se niti jedno pregovaranje o trgovinama ne, da neće ugroziti ključnu ulogu kulture i važnost e, javne potpore u tom smislu. Tu želim citirati Žana Kloda Junkera. Nećemo žrtvovati europsku kulturnu različitost na oltaru slobodne trgovine. možete biti sigurni da kada je riječ o reformi autorskih prava, da ne samo da ćemo podržati umjetnike i stvaratelje, već ćemo podržati kulturalnu različitost koja se nalazi u centru europskog identiteta. Osigurat ću se da se europska akcija ogleda u očuvanju naših, naše kulture, onako kako to stoji u snivačkim ugovorima. Treće, želim da naša sveučilišta postanu najvažnija na svijetu, najbolja na svijetu. To je riječ o našim najvrijednim institucijama. One su stupovi našeg društva, one su vitalan izvor inovacije. U središnjoj Europi prije 1989. oni su bili bastioni slobode, održavali su e, naš slobodnu misao. Danas mnogi od njih tek trebaju otvoriti vrata prema svijetu. Mnogi od njih tek se trebaju prilagoditi socijalnim i ekonomskim izazovima. Želim reći da će Europska komisija iskoristiti sve raspoložive instrumente kako bi modernizirala naša sveučilišta i stvorila nov odnos u širem društvu. Trokut znanja između obrazovanja, obrazovanja, istraživanja i poslovnog svijeta želim pretvoriti u pravo partnerstvo. Nastavit ćemo investirati u Europski institut za inovaciju i tehnologiju, EIT, i u naše programe Maris klodovska kiri Institut, institut je veliki projekt koji već mijenja način na koji promišljamo inovaciju. Zahvalan sam parlamentu na podršci ovom institutu. Sada moramo raditi zajedno kako bismo postigli još veći uspjeh na način da proširimo njegove aktivnosti diljem Europe. U centar naših politika stavit ću zajednički, naš zajednički istraživački centar one nam donose dobra istraživanja i čvrste dokaze. Također on će služiti svim političkim sektorima s kojima se bavimo. Zajednički istraživački centar je predivan mozak koji se nalaže u središtu našeg razmišljanja i želim da svi imamo koristi od njega. Dragi kolege, moj četvrti prioritet je uska suradnja sa kolegicom Marijan Tisen, povjerenicom za zapošljavanje i socijalna pitanja, na način da se borimo zajednički protiv nezaposlenosti mladih. Znam da je Europska unija samo jedan dio rješenja. Mnogo teškog rada je u nadležnosti zemalja članica ali podržat ću i to odlučno sve u skladu sa resursima mog portfelja da bismo odgovorili na ovoj izazov i vjerujem da ćemo zajedno moći napraviti nešto. Uz vašu pomoć i radeći sa zemljama članicama možemo pomoći mladima da učine tranziciju prema svijetu rada. To ćemo postići modernizacijom našeg obrazovnog sustava tako da oni podrže radno, radno tržište iz 21. stoljeća. To ćemo učiniti i podržavanjem garancije za mlade. Stvorit ćemo nova partnerstva između sveučilišta, fakulteta i svijeta rada. Pojačat ćemo kvalitetu usavršavanja. Daćemo mladima sve koristi iz neformalnog učenja, onog izvan učionica. Moja peti prioritet. Želim uključiti mlade u na odlučivanje mladi se suočavaju sa velikim izazovima. Gospodarska kriza ne samo da je dovela do porasta nezaposlenosti, ona je također dovela u pitanje mjesto mladih u društvu. Mnogi mladi su bolje informirani, bolje povezani nego što je to bio slučaj u prethodnim generacijama i to zahvaljujući novim društvenim medijima. Međutim, oni ne, nisu uvijek jako zastupljeni u današnjem društvu i to želim promijeniti. Strukturalni dijalog sa grupama mladih već je dokazao svoju vrijednost. Međutim, vjerujem da trebamo nadići tradicionalne, dobro organizirane partnere i trebamo eh, nekako nadići razlike. Planiram s tim u vezi stvoriti novu platformu koja će nam pomoći da se obratimo jednom milijunu mladih u sljedećih pet godina. To će signalizirati pravu promjenu kada je riječ o participativnoj demokraciji te će dati pravu potporu naporima koje ovaj parlament poduzima da bi se obratio mladim ljudima. Moj šesti prioritet. Želim e, dati novi glas europskom građanstvu. To je više od puke riječi u našim ugovorima. Europsko građanstvo je važnije od zajedničkog, zajedničke putovnice. To je nešto više od nadopune našim vlastitim nacionalnim građanstvima. Želim da to bude nešto što dišemo, što živimo, nešto što obogaćuje naše svakodnevne živote, nešto što nam pomaže da gradimo europski identitet i koje će se uklopiti u sve druge aspekte naše ličnosti. I ovaj portfelj je najbolje mjesto za to. Obrazovanje, mladi, kultura i sport, svi naši programi stvaraju ovaj osjećaj građanstva i pripadnosti. Europa za građane njome podižemo svijest naše zajedničke povijesti i naših zajedničkih vrijednosti. To će pomoći ljudima da shvati što Europska unija čini za nju, za, za njih. U mom portfelju nećete naći riječi više jezičnost i sport, međutim oni su važan dio mog posla i ponosan sam što sam odgovoran za njih. Prvi put u europskom proračunu europski sport će dobiti 300 milijuna eura kako bi zaštitio mlade sportaše i prava djece, kako bismo se borili protiv dopinga, protiv namještanja utakmica, protiv nasilja i diskriminacije. Želim zahvatiti, zahvaliti parlamentu što je stvorio Europski tjedan sporta. Možete računati na moju potporu kada budemo iduće godine lansirali prvi Europski tjedan sporta. Promovirat ćemo učenje jezika, jezičnu raznolikost, i drago mi je da zato imamo snažne instrumente. Naš veliki program Erasmus Plus stavlja učenje jezika i jezičnu raznolikost među, svoj, među, svojih, glavnih, među svojih šest glavnih ciljeva. Promovirat ću sve evropske jezike, bez obzira na to koliki je broj govornika pojedinih jezika. Povelja o temeljnim pravima traži od nas da poštujemo jezičnu raznolikost i radit ću sa gospodinom Timmermansom da se ispune odredbe iz ove povelje. Uvaženi članove, zadao sam si izvanredne zadatke. Kako bih odgovorio na njih, bit će i potrebna vaša pomoć. Ukoliko uspijemo, nećemo vidjeti se blagodati već danas. Poput graditelja srednjovjekovnih katedrala, možda nikad nećemo vidjeti rezultate svoga rada. Međutim, ja sam spreman za ovu zadaću i nadam se da ćete mi se vi pridružiti. I želim završiti uz dozu optimizma. Mislim da svi trebamo iskoristiti instrumente koji su nam na raspolaganju. Erasmus je postao jedan od najvrijednijih izuma Europske unije. On simbolizira naše vrijednosti, otvorenost, mobilnost i želju da upoznamo i razumijemo svoje susjede. Više nego bilo koji drugi program Erasmus nam je pomogao da izgradimo europski identitet. To je ono što je potrebno Uniji. Ponosan sam što ću preuzeti odgovornost za, novu, za novi program Erasmus+. Želim da zajedno radimo kako bismo se osigurali da će on dobiti za to potrebna sredstva. U naše dvije institucije nisu one koje dovode u pitanje ta sredstva. Rani ove godine pokrenuli smo novi program i naša zadaća je da 4 milijuna ljudi dobiju priliku studirati, raditi živjeti u drugim zemljama. Ovo su moji prioriteti u sljedećih pet godina. Mnogo toga je pred nama, a naša je dužnost saslušati naše građane i prije svega naše mlade. Biće mi čast služiti vas. Biće mi čast služiti ovom odboru i parlamentu kao europski povjerenik, vaš povjerenik. Zajedno možemo postići mnoge velike stvari i zato počnimo sa radom, već danas. Thank you.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 Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospodin Navračić, od 2006. godine je Europska unija pristupila u onevoj konvenciji vezan uz e, kulturnu raznolikost i Mađarska je ratificirala taj sporazum i tu se smatra da kulturna raznolikost e, nije nešto što se odsetava samo u kulturnom radu, nego i što se tiče širenja općenito. Imamo članak e, ugovora gdje se obvezujemo da ćemo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 Um, sadržaju školskih udžbenika i također ograničavanju autonomije ustanova visokog obrazovanja i sada um, je mogućnost studiranja o obvezi studenata da rade u Mađarskoj više godina nakon što diplomiraju.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 je politički zastrašivala više nevladinih organizacija koje se e, bave zaštitom e, višekulturalnosti, ljudskih prava i zalaže se za demokratizaciju Mađarske.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 pluralizam medija i za promježbu slobode govora i tiska u zemljama članicama, ali u vašoj zemlji ste promicali poteze koji su u suprotnosti sa tim vrijednostima. Hoćete li možda e, iznijeti neku autokritiku s obzirom na ovaj e, usvojeni zakon o medijima u čemu ste sudjelovali u Mađarskoj? Izvolite. Ja vjerujem u temeljna načela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 Hvala. Gospođa Luis Predsjednik Juncker se obratio zastupnicima iz UKIP-a i iz fdd prije nekoliko mjeseci i na tom sastanku je rekao sljedeće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 potaknuti građane da aktivno sudjeluju u europskoj demokraciji i što želite potaknuti da se u tom smislu definira i obrazovanje? perc kevés lesz arra, hogy Premalo vremena da bih vam odgovorio na ovo pitanje. Slažem se da postoji problem koji ste istaknuli. I Zato sam, dok sam radio kao ministar,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 a opet se ovdje sve pokušava uniformizirati, kao što je to prije govorio Antonio Gramsci. E, jasno, e, rado bi da se usunite na to i da mi kažete slažete li se s mojom analizom. Slažem se s činjenicom da je važna naša razli,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 Uh, lider Hvala lijepo gospođo predsjednice. Vi ste bili član mađarske vlade i predsjednik stranke Fidesz uh, još prije nekoliko mjeseci. Vi ste aktivno sudjelovali uh, u ograničavajućem zakonu o medijima, reformi pravosuđa vezano s civilno društvo i zakonima na području obrazovanja. Tako je mađarska vlada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 europskim nacijama se sve može riješiti dijalogom. Hvala. Hvala vam. Riječ ima kolegica Jill Evans. Thank you. Uh, a report on Hvala vam. Izvješće o europskim jezicima i jedičnoj raznolikosti je Europski parlament osvojio u prosincu prošle godine.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 pa i dobi štenje. Hvala vam, kolega Sonnenborn. Navračić Ur. Sehr geehrter Herr Navra M. Čić, in Ihrem Land steht... Gospodine Navračić, u vašoj zemlji imamo Alberta Voša, Josef Niru, Cecilije Tomaj, dakle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 Vi, ako ćete postati povjerenik za obrazovanje kultura mladih i građanstvo, možemo li onda računati s tim da ćete uvesti Mein Kampf Adolfa Hitlera ili pak eh, dijelo Josefa Goebbelsa eh, Kapital socijalizam eh, staviti na popis lektire za europske mlade? úr, én vagyok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 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν με τον Αντιπρόεδρό της κύριο Hvala vam, gospodine kandidate Gospodin Tajani i Europska komisija su od ožuka 2013. godine rekli da nameravaju pružiti pomoć kada se radi o ekspatriaciji ukradenih umetnina. Nacističke vojne snage su opljačkale umetnine iz moje zemlje. Imali smo i jedno izvješće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 I osim toga, što ćete poduzeti da biste se suprotstavili bilo koji e, zemlji članici koja bude ograničavala slobodu ugovora, a to uključuje naravno i vašu zemlju? Ako sam dobro shvatio vaše pitanje, Vaše pitanje kako ću se ponašati kad budem član komisije.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 Eh, eh. Sada im riječ kolegica Lijadni Rijada. Govorili ste o davanju prednosti raznolikoj jezika, ali ja danas ne mogu se služiti svojim eh, materinjim istikim jezikom, iako smo um, to uveli prije deset godina i se moram koristiti engleskim jezikom i nemam pravo na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 i dijelom e, pojava o temeljnim pravima nam e, pružuje mogućnosti očuvanja naših jezika putem pravne zaštite i također putem sustava subvencija i pomoći kojima ćemo pomoći zemljama članicama koje su djelatne na području zaštite manjinskih jezika.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 da su sredstva ponovno vraćena. I se nasvala i podvesti pod eh, kontrolu mm, tih, eh, ta sredstva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 preuzeti interese kojih su nositelji nevladine organizacije. No, ja ne smatram e, da bi nas to trebalo spriječiti da surađujemo sa nevladinim organizacijama. Kada je riječ o europskom e, građanstvu, vladine organizacije igraju ključnu ulogu. Primjerice,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 Hvala kolegi Javoru iz odbora ITRE. A sada ima riječ gospođa Olfi iz odbora KULT. Hvala. Budući da sam predstavnica um, pokreta pet zvijezdica koji vjeruje u izravnu demokraciju i zalaže se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 Drugim riječima, hoćete li se zalagati da dođe do pravnog slijeda inicijativama građana koje se podnose iako ugovor ne predviđa obvezu u tom smislu? Gondolom, hogy civil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 Hvala, gospođo predsjednice. Moram na početku izniti jednu napomenu, a to je da Mađari koji su imali primjedbe o mađarskoj unutarnjoj politici su pozvani da se uključaju u jednu raspravu o mađarskoj unutarnjoj politici izvan ovoga saslušanja. Gospodine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 Možete li nam reći kako ćete osigurati da se preporuke pravobranitelja provedu u, postupku i pravila komisije i u svim drugim europskim institucijama što uključuje i europske agencije i tijela? Hvala. just have two from the treaty. Pozvat ću se na dvije stavke iz ugovora. Drugi član, a to je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 S druge strane, istina je da se ova inicijativa ne bi smjela instrumentalizirati. od strane onih koji žele zloupotrijebiti. Trebamo ju pretvoriti u učinkovitu inicijativu i možda se zbilja mogu promijeniti propisi.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 predsjedavajuća. Prvog e, ožujka umjetnici i intelektualci potpisali su izjavu koja se tiče njihovog što je upućena bila predsjedniku Barozu. Ova deklaracija definira u Europu kao stanje svijesti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 i to ne bi smijela biti izolirana inicijativa i izoliran dokument. A za az i kultura i az sele élet reprezentánsai is. Umjetnici koji su se okupili da bi radili na tom dokumentu su grupa ljudi na kojoj ćemo u budućnosti um, trebati računati kada, se govori o budućoj evropskoj integraciji, odnosno budućnosti Europe.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 podržimo nove inovativne projekte i inicijative. Hvala vam. E, Hvala vam. Riječ ima kolegica Rike Karlsson. Ja, herr minister, øh, svar. Øh, Hvala vam na vašim dosadašnjim odgovorima. Vaš portfelj se bavi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 Eh, svakodnevne komunikacije u obitelji, nego i na javnoj razini. Zbog toga je Europska komisija u također u Mađarskoj u reformi javne uprave, tamo gdje je postojala gdje je postojao veći udio romskog stanovništva, omogućili smo da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 se sastoji od različitih zajednica i mi smo svi i članovi i jedne i druge skupine. E do la parola per la sua qualità di sada dajem riječ gospođi Libačkoj koja je ovdje također u svojstvu predstavnica odbora ITRE. Pani przewodnicząca, pani komisarzu. Lijepa gospođo predsjednice, gospodine kandidate za povjenika,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 Trebamo mm, također odgovore od komisije, također pravovremeno. Prošlog tjedna komisija je e, održala predstavljanje svoje suradnje sa odborom PET i naglasila je da namjerava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 neću <laughs> govoriti pet minuta, nego manje. Gospođo Kosta, uvaženi zastupnici, želim zahvaliti svima vama na ovoj prilici da iznesem svoju viziju svog resera. Nadam se da sam jasno iznio svoje prioritete za sljedećih pet godina. Večeras smo imali otvoreno i iskreno razmjenu mišljenja i to tako treba biti. Ovo je demokracija na dijelu. Želim da se odnosi dalje, e, naš odnos i dalje tako nastavi. Na početku saslušanja rekao sam e, da će mi biti čast služiti europskoj stvari i također služiti ovom odboru. Nakon 3 sata i 45 pitanja nisam promijenio mišljenje. Još sam uvjeren i zapravo da mnogo toga možemo ostvariti zajedno ako budemo surađivali. Ovaj parlament je dao svoju dragocjenu potporu nekim od najboljih poteza Europskoj unije, Erasmusu+, Kreativnoj Europi, Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, prvom europskom proračunu za sport. Želim zahvaliti svima vama na toj potpori, zato jer Unatoč e, sumnjama u ove projekte, parlament i komisija su se pobrinuli da dobijemo prave programe sa pravim proračunima. Ako budem potvrđen kao vaš povjerenik, obećajem e, da ćemo i dalje nastaviti ovakvu dvosmjernu suradnju od prvoga dana i također ću učiniti svojim prioritetom e, dolaženje u ovaj odbor na e, prvom prilikom e, kako bismo nastavili ovakvu raspravu kao što smo imali danas i nadam se da će i te rasprave biti i jednako otvorene i jednako iskrene kao što je to bio slučaj danas. Hvala vam lijepa. E, želim zahvaliti svim zastupnicima na njihovim pitanjima. Želim zahvaliti kolegama iz odbora Kult, ITRE i P3. Želim zahvaliti i, gospodinu Navračiću na njegovim odgovorima. E, mislim da je ovo saslušanje se odvilo uz ozračje uzemnog poštivanja. Možda je rasprava ponekad bila žešća, ali svakako je bila vrlo iskrena otvorena i da su svi otvoreno stavili karte na stol. Svi smo e, sada dobili na raspolaganje elemente za našu ocjenu i na kraju ću e, reći koordinatorima i potpredsjednicima da ćemo se susresti sutra ujutro na sastanku iza zatvorenih vrata kako bismo ocijenili ovo saslušanje. Želim na kraju još e, zahvaliti kolegama potpredsjednicima, osoblju tajništa i također i prevoditeljima na njihovom napornom radu koji nam omogućuje više jezičnost u ovom parlamentu. Hvala.